Za chwilę przechodzimy do kolejnej debaty. Bardzo proszę pani... Uskoro ćemo krenuti sa sljedećom točkom dnevnog reda. Molim sve da ili napuste vječnicu ili da sjednu na svoja mjesta. Krenut ćemo za koju minutu.